E, priopćenja predsjedateljice, zatim 5b odluke koordinatora sa jutrošnjeg sastanka. Prva odluka sastanka koordinatora bilo je pitanje financijskih interesa kandidata za povjerenike Kandri Simpson i Mercije Pascal. Koordinatori su odlučili da ćemo sastaviti e, dopis za CCC. S obzirom na to da im nisu dodijeljeni dosjeji, onda odbor ne može odlučiti o sukobu interesa. Ovo pismo e, će biti tema rasprave 3. rujna e, koordinatora kada će izložiti svoj stav konferenciji predsjednika odbora. Druga odluka e, dodjeljivanje bodova političkim klubovima bodovi se neće e, dodijeliti neovisnim članovima, no oni mogu izraziti želju da postanu izvjestitelji i u tom slučaju će koordinatori u e, tom trenutku tome odlučivati. Treće, e, predsjednik dobiva mandat za predloženje amandmana vezanih uz proračun u ime odbora Jure koordinatori su odlučili pozvati na sastanak kandidate za e, zamjenika e, izvršnog e, direktora Ureda za intelektualno vlasništvo na sastanku 3.9. Koordinatori su odlučili o izvjestiteljima za razdoblje od srpnja do prosinca 21. Dakle, gender mainstreaming i snd SND predstavnici transatlantskog dijaloga idu u klubu Renew, okvir o pravima osoba sa invaliditetom zeleni, konvencija također zelenima, europski zakon, to je promatrači i mreža i EPP-u. Koordinatori su odlučili dostaviti popis predsjedniku, e, popis e, nedovršenih aktivnosti i imenovali su Garcia, gospodina Garcia del Blanco kao izvjestitelja za zahtjev za odbacivanje imuniteta gospodina Menandesa. Jednako tako podržan je prijedlog za kalendar i prijedlog za traženje ovlasti o e, zahtjevima za naknadu, pregograničnu naknadu za e, kulturna, za dijela iz kulturnog sektora. Jednako tako dostavit će se pozivi za sudjelovanje e, relevantnim odborima. Zatražilo se također e, od komisije da se dostavi komunikacija, vjerojatno u, na drugom sastanku u rujnu. komunikacija o boljim regulativima, o načelima subsidijarnosti i proporcionalnosti i jačanju njihove uloge u kreiranju politika, praćenje primjena zakona u Europskoj uniji te komunikacija o jačanju e, vladavine prava u Europskoj uniji. Koordinatori su suglasni pozvati predstavnike najviših skupina o predstavljanju elemenata etičnosti kada je riječ o AI aktivnostima. Jednako, jednako tako zatražili su se um, the monitoring on the, of the application of European Union law 2017 and 18. Koordinatori su dali mandat tajnih da nastavi sa ažuriranjem načela 0011 kroz 26 i smjernica odbora i ured za primjenu pravila 141. Koordinatori su odlučiti, odlučili dati su prijedlog aktivnosti u nacionalnim parlamentima u drugom semestru 2019. i to e, do srijede 3. rujna, te su odlučili poslati prijedlog za javno saslušanje u drugoj polovici 2019. također do srijede 3. rujna odlučili su o pisanom postupku koji treba formulirati tijekom ljetne stanke kad je riječ o parlamentarnoj odluci o ubrzavanju postupka što će biti pred odmorom krajem srpnja. Mislim da su to sve odluke. Nadam se da ste ih razumjeli. Sorry. <laughs> Radujemo se saslušanju o umjetninama u prosincu. Mislim da je vrlo važno da sudjelujemo u ovim saslušanjima kao članovi odbora. I e, radujemo se programu. Mislimo da će biti vrlo e, širok. Nadam se da ćemo ga moći koncentrirati, usredotočiti. Imam jednu ideju vezano uz sudjelovanje s nacionalnim parlamentima je li rok e, treći rujna, mi bismo trebali sagledavati subsidijarnost. Mislim da bi bilo zanimljivo da razgovaramo s nacionalnim parlamentima i vidimo na koji način oni razumiju i vide subsidijarnost Možda bi naši nacionalni parlamenti mogli održati sastanke s nama. Možemo, ukoliko ste e, zainteresirani, još o tome naknadno razgovarati, e, dakle nakon sastanka. Hvala. Nastavit ćemo sa dnevnim redom. Dakle, sljedeća točka je točka broj 6 koju odgađamo i prelazimo dakle na točku 7. Je li to imenovanje izvjestitelja? Um, dakle, govorimo o ispravci e, korigendumu o žviždačima. Svaki prilog parlamenta podložan je nadzoru jezičnom i pravnom. Dakle, uprava za zakonodavne akte i uprava predsjedništva surađuje na tome kako bi unijeno zakonodavstvo bilo jednoobrazno i usklađeno prevešću to. Dakle, zakonodavni dokumenti se prevode na različite jezike i sada se to provjerava. Ovaj nadzor se provodi nakon donošenja političkog dogovora prije usvajanja na plenarnoj sjednici. Kada nema vremena za takav postupak, primjerice krajem saziva, Dakle, dokument se usvaja na plenarnoj e, sjednici, a nakon toga se provodi ovaj nadzor, pravni, jezični. A rezultat ovog nadzora je tekst koji smo vam podijelili. Mi e, kao odbor provjeravamo tekst u konačnici i zatim izjavljujemo jesmo li zadovoljni sa e, ovom e, verzijom. Dakle, mi od vas sada tražimo dopuštenje da to dostavimo e, na plenarnu sjednicu u rujnu. Želimo li o tome razgovarati? Ne. Možemo li to prihvatiti? Vidim da se niko ne javlja za riječ, niti suprotstavlja ove ideje. Hvala lijepa, i izvrsna. To ćemo prenijeti na plenarnu sjednicu. Točka osma. Kako bismo e, ispunili rokove u skladu s proračunskim postupkom, e, mi predlažemo amandmane budžeta E, na temelju prijedloga koji je usvojen 10. srpnja. Mi želimo vratiti e, u proračun odobrena proračunska sredstva, e, uključujući 16 novih radnih mjesta Europskog suda koje je vijeće izbacilo. Mi to želimo povratiti kako bi izbjegli rizik slabljenja suda. U tom smislu želim vas podsjetiti da sud, za razliku od drugih europskih institucija koje mogu na neki način kontrolirati opseg rada, ne može i ne smije kontrolirati količinu slučaja koji mu pristrižu u proteklih šest godina. Postoji pozitivan ten, trend u povećanju broja slučaja 18% povećanje između 2012. i 2018. Dakle, prijedlog vraćanja ovih odobrenih proračunskih sredstava e, bi povećao proračun suda za 2020. godinu e, na razinu 440,6 milijuna eura. Mi ćemo dakle u obliku amandmana e, proračuna dakle izraditi prijedloge pilot projekata. Prvi se tiče studije o korporativnoj dubinskoj analizi u e, lancima podugovaranja, a drugi se tiče istraživanja i razvoja e, sustava rangiranja IT sigurnosti za pametna dobra Želimo li raspravljati o ovome prije nego pređemo na glasovanje? Ne. Dakle, prelazimo na elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje. Sorry, there's a majority. Ispričavam se, većina je za ovaj mandat i davanje mandata. Hvala vam lijepa. Točka deveta. Razno. Nema zahtjeva za razno, a deseta točka sljedeća sjednica održat će se 3. rujna 2019. od 9 do 12.30, a zatim od 15. E,